zastupnika EPP primio sam zahtjev e, za nominaciju jednog člana u jednu parlamentarnu e, delegaciju. Ako to će biti unešeno u zapisnik, ako ne bude primjedava, smatraće se uz